zastupnika u odborima e, kada se ti e, kada se izaberu novi članovi onda ćemo ih potvrditi e, Odbor za građanske slobode je također podnio zahtjev za jednu korekturu ove korekture vrijede kao usvojene ako se u roku 24 sata E, jedan klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika iz svih kluba zastupnika ne podnesu suprotan zahtjev. E, to je objavljeno u zapisniku ove sjednice. Nakon prekida